aj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 Idemo na prvu temu, a to je položaj osoba s albinizmom u Malaviju i drugim afričkim zemljama. Riječ je o zajedničkom nacrtu rezolucije. Imamo nakon stavka trećeg, amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani.